Hello everyone. Dobar dan svima. Sada prelazimo na eh, dio zasjedanja nakon rasprava. Kao prvo imala bih jednu najavu i eh, konzultacije. Nakon eh, konzultacija sa političkim klubovima E, želim podnijeti prijedloge za izmjene sutrašnjeg dnevnog reda. Rasprava u usmenom e, pitanju o otvaranju pregovora o sporazumu o slobodnoj trgovini sa Australijom i Novim Zelandom e, treba završiti sa rezolucijom o kojoj će se glasovati na prvom zasjedanju u veljači. Ima li prigovora?